<coughs> Uvaženi kolegi i kolegice, započet ćemo s radom. Dobro jutro želim. Molim vas da sjednete na svoja mjesta. Možemo započeti s radom. Započet ćemo sa sastankom za koji trenutak. Dobar dan želim svima, da dakle, možemo početi s današnjim radom. Prva točka dnevnog reda jest usvajanje dnevnog reda. Ovome ćemo dodati glasovanje. Dakle, imat ćemo glasovanje o paritetu u okviru strategije za Europu 2020. Mislim da imamo dogovor svih klubova zastupnika, dakle to ćemo samo dodati dnevnom redu. obavijesti predsjednice. Imam dvije stvari za reći. Odbor koji se trebao sastati 6. listopada bit će poništen. Naime, tog dana bit će saslušanje predsjednika i mislim da su brojni među nama koji će sudjelovati na tom saslušanju i s obzirom da nije bilo nikakvih e, hitnih stvari na dnevnom redu odlučili smo poništiti taj sastanak e, odbora od 6. listopada. Između ostalog, želim vam reći da ovdje imamo i skupinu posjetitelja iz Maroka, te dvije mlade redateljke. Redateljice, ne znam da li ću dobro uspjeti izgovoriti vaše imena, gospođa Lakan i Masaim El Hačaj. Hvala što ste danas s nama. Y he comentado, he comentado antes con ellas que para, para nosotras es un placer ver cómo... Zadovoljstvo je vidjeti da žene svih krajeva svijeta, naravno i izvan Europe, kako se bore za svoja prava jednakost znamo da je u nekim krajima svijeta važno boriti se za te stvari. Eto, nadam se da ćete moći sudjelovati u radu ovog odbora. A u 13 sati bit će projekcija filma koji ste režirala i pozivam vas sve da ga pogledate. Vale. i con respecto a los eh, anuncios sobre la reunión de coordinadores que, que hemos tenido, lo más importante... Želim također reći da što se tiče sastanka koordinatora, uspjeli smo dovršiti izvješća, saslušanja i program rada za 2015. godinu. Poslaću vam sve obavijesti elektronskom poštom. Što se tiče Međunarodnog dana žena 2015. godine, u tijekom rasprava e, stavit ćemo naglasak na osamostaljenje žena i djevojaka i to na temelju obrazovanja i osposobljavanja. Dakle, to će biti glavna tema kojom ćemo se baviti na taj Međunarodni dan žena 2015. godine. el siguiente punto que es la aprobación de, de los mm, los de, la reunión de la pasada comisión del 7 de, julio. I antes de pasar a los votos, la señora Coracha Bild. Sljedeća točka dnevnog reda jest usvajanje zapisnika sljedeće sjednice. Ako imate nešto za reći, to trebate reći prije kraja sjednice, gospođa Koraca Bilt, znate da trčimo sa sjednice na sjednicu i čekati 20 minuta kada ima glasovanje, to, e, tu nema nikakva poštovanja prema našem radu. Imamo puno važnih stvari o kojima treba raspravljati i treba nam više vremena za glasovanje. Hvala. Por supuesto, la próxima ocasión intentaremos que, que así sea. Naravno. Na sljedećem sastanku ćemo se doista potruditi da se to poboljša. Znam da imate razumijevanja za početak ovog saziva. Imate puno posla kao predsjedavatelj i imate velike obveze, osobito kada se radi o donošenju odluka. Zahvaljujem svim koordinatorima što su došli danas i što su održali sastanak jutros. Morali smo doći do kompromisa. I često kada se donose odluke s kojima se moraju složiti, dođe do kašnjenja, ali nas ćemo biti brži sljedeći put. Prelazimo sada na glasovanje, dakle. Nadam se da imate svoje glasačke kartice. Prvo izvješće odnosi se na proračun za 2015. godinu. Imamo četiri amandmana. Mislim da možemo glasovati o njima zajedno, ukoliko se slažete. No, ukoliko imamo bilo koga tko se ne slaže s tim, onda ćemo zasebno glasovati o tim amandmanima. Dobro, zasebno ćemo glasati. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi za? Protiv? Suzdržani? Usvoje se. Amandman treći, tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoje se. Amandman četvrti, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Bueno, y en, en este punto relativo a los, a los hearings... Sad prelazimo na saslušanje. Imam jedno priopćenje s tim u vezi. Na konferenciji predsjednika odlučeno je da ovaj put glede postupka saslušanja doći će do određenih promjena jer je svaki odbor imao određeno dodijeljeno vrijeme za pitanja. Ovaj put će biti nešto malo promijenjeno. Svaki put, e, na svakom saslušanju će biti podijeljeno vrijeme e, za pitanja između klubova zastupnika, tako da će se pregovarati na klubovima zastupnika o tome koja će pitanja biti postavljena i, i koji će odbor dobiti koliko vremena tijekom saslušanja. Kao što znate, mi imamo, dakle, mi smo glavni odbor e, za gospođu Žurovu, ali uz e, još tri, Inko, Libe i Juri, dakle svi smo mi nadležni odbori, stoga će koordinatori i ostali, ukoliko je to moguće, treba pregovarati na svojim klubovima zastupnika da dobiju pitanja, e, na, osobito za gospođu Žurovu. Mi smo na sastanku koordinatora e, došli do zaključka da kako bismo mogli postavljati glavna pitanja, trebali Dakle, kada svaki od koordinatora sazna koliko vremena raspolaže i koliko pitanja može postaviti na saslušanju gospođe Žurove da nam to odmah kaže. Tako da ne postavimo pet pitanja u vezi s jednom temom, a ni jednu o nasilju u obitelji. Dajem samo primjer. Dakle, želim samo da se postavimo, da budemo sigurni da ćemo imati dovoljno vremena i da ćemo moći organizirati svoje pitanja adekvatno. Isto tako ćemo sudjelovati na saslušanju gospođe Tyson. Tajništvo mi je reklo da ćemo nastaviti postrati da barem predsjedatelji odbora mogu postavljati pitanja. Eto, to su prijedlozi klubova zastupnika Ukoliko oni imaju neka goruća pitanja, naravno da ćemo to uzeti u obzir. Dakle, za sad nemamo jasnu predstavu o nadležnosti svakog od odbora prema glede pitanja eh, o porodiljnog ne znamo da li će biti gospođa Tyson odgovorna. Dakle, čim to saznamo, moći ćemo odlučiti da li ćemo mi njoj ili nekom drugom posljati ta pitanja. Dakle, morat ćemo naknadno tek odlučiti kojem ćemo nominiranom povjereniku postavljati ta pitanja. Ne znam da li imate još nekih pitanja. Mislim da je gospođa Morvaj tražila riječ. Da, najpša hvala. Dakle, ako sam dobro shvatila, Europski pravobranitelj je donio odluku na glede sastanka koordinatora da e, sažeci sastanka koordinatora trebaju biti u pismenom obliku prosljeđeni svim članovima odbora, tako da se nadam da ćemo dobiti to napismeno. Jedan od razloga jest da mi koji smo neovisni zastupnici u parlamentu, dakle ne pripadamo ni jednom od velikih klubova zastupnika, ali smo isto tako izabrani, tako da imamo puna prava, također želimo biti informirani o, o odlukama i dakle imajući to na umu, molim vas da e, imajući na umu ideju pravednosti i proporcionalnosti da se i e, nama pruži mogućnost da postavljamo pitanja. Ja se nadam da ću ja imati mogućnost posle pitanja jer sam četiri godine e, bila u odboru SEDE i napisao sam nekoliko knjiga na to pitanje i voljela bih znati da li ću imati mogućnost postaviti pitanje. Hvala. se me informa. A ver, con respecto a la primera cuestión, por supuesto. Hvala. Dakle, što se tiče vašeg prvog pitanja, podrazumijeva se da sve odluke koje su donesene na sastanku koordinatora dogovori koje smo postigli da će sve to biti prosljeđeno svim zastupnicima, članovima ovog odbora. Dakle, bit ćete svakako pravremeno informirani o odlukama. Što se saslušanja tiče, upravo mi je rečeno da je dogovoreno da na svakom saslušanju neovisni zastupnici imaju pravo na dva pitanja, dakle trebat, se, trebat ćete se dogovoriti s svojim kolegama tko će koja pitanja postaviti isto, trebat ćete pregovarati isto kao i mi, dakle sa kolegama i svojih klubova zastupnika. Vi ćete morati imati isti postupak da se postrate da imate vremena da postavite i mogućnost da postavite pitanje. Prelazimo sada na sljedeću točku. Jednakost među ženama i muškarcima u 2013. godini. Izvjestitelj je Mark Tarabela. Ovo je naša prva razmjena mišljenja. Ovo ćemo sad uraditi bez ikakvog referentnog dokumenta, to je samo mogućnost koja nam se pruža da razmijenimo mišljenja s kolegama Dakle, sad se radi samo o prvom nacrtu. Ovdje se radi o godišnjem izvješću, što je važno znati. Parlament treba moći procijeniti situaciju i utjecaj naših politika. Ovo je važno jer eh, biti koristi se kao temelj kako bi se vidjelo koje političke promjene su nužne u raznim institucijama. Tako da se nadam da će ovo, ova prva razmjena mišljenja omogućiti gospodinu Trabeli da započne s nacrtom dokumenta izvješća i Vjerujem da će nam ovaj dokument eh, omogućiti da napredujemo svojim radom. Dakle, gospodin Tarabela, imate riječ. Hvala predsjednice. Velika je čast biti imenovan izvjestiteljem za ovo izvješće na samom početku ovog saziva. Zašto? Pa jednostavno zato što sam već imao prigodu baviti se istim poslom 2009. odnosno 10. početkom prethodnog saziva i istina je da na kraju zadnjeg saziva da je jedno izvješće odbijeno, odbačeno, no eto to je jedan žalostan signal upućen krajem prethodnog saziva. To je nešto treba izbjeći i evo zašto e, želim si dati dosta vremena jer ima puno novih e, kolega, želim raditi s izvjestiteljima u Sjeni, jer e, u ovom parlamentu barem dva ili tri ili četiri kluba zastupnika trebaju raditi na izvješćima u ovom parlamentu i treba imati što veći konsenzus i eto zašto bismo trebali usredotočiti na temeljna pitanja glede razvoja pitanja jednakosti ili smanjenja nejednakosti. I evo zašto vam predlažem možda Evo ovih sedam tema koje trebamo obraditi. Prva odnosi se na krizu koja to je utjecalo, ključno utjecalo na položaj žena i osobito na uvjete rada. I e, nametnuto polovno radno vrijeme je isto tako problematično. Dakle, kada žena želi da se vrati na puno radno vrijeme, to je isto problem. Druga točka su ciljevi iz Barcelone, uh, utemeljeni 2002. godine, trebali smo ostvariti ciljeve 2010. koje nismo ostvarili, međutim, uh, pitanje čuvanja djece jest od temeljnog značaja za roditelja, osobito za majke, dakle, mogućnosti stupanja u profesionalnu aktivnost i e, boljeg odnosa između obiteljskog i profesionalnog života. Treća točka, oporezivanje. Mi nismo zato nadležni, naravno možda ćemo moći uputiti neke preporuke državama članicama, ali ipak u nekim državama, europskim državama bi se trebalo e, analizirati oporezivanje rodno oporezivanje jer to je nešto što e, stavlja žene u negativan položaj, žene koje rade i treba vidjeti kako možemo to poboljšati. Četvrta točka, zaboravio sam pozdraviti odlično, odličan rad e, odbora, možda sam počeo s tim, možda sam trebao s time, ali želim što komisija, evo ako imam jednu primjedbu, ne spominje se e, porodiljni dopust. Znam da smo imali jako malu prednost jer tu su dvije strane bile suprotstavljene. Gospođa Moreti će vjerojatno kao izvjesteljica ovdje e, uspjet izvesti ovaj dosje iz, e, izvući ga iz ladice. Treća jeste gender pay gap, dakle razlika u plaćama između muškaraca i žena, procijenjena između 16 i 20%. Istina je da ovim, ovom, s obzirom na ritam napretka, već ćemo, još ćemo za 15-20 godina razgovarati o tome opet, jer ovo pitanje e, jednakosti, odnosno nejednakosti u plaćama je jako važna stvar. Šesta točka, borba protiv nasilja učinjenog ženama i ovaj parlament već godinama e, radi na e, postavljanju godine, europske godine posvećene borbi protiv nasilja učinjenog ženama, to još nije urađeno. I možda bismo mogli ovaj put to napraviti. Evo, napravili smo, prikupili smo Dakle, napravili smo jedan, eh, jednu pisanu izjavu koja nema nikakvog zakonodavnog eh, utjecaja prava, ali smo uspjeli eh, prikupiti veliki broj potpisa. I jedan od vidova nasilja je kibernetičko nasilje, koje nasilje nije samo fizičko, već psihičko, moralno i veliki broj žena i djevojaka su žrtve toga. U mojoj regiji prošlog tjedna se jedna 16-godišnjakinja koja je bila maltretirana posredstvom interneta i izvršila samoubojstvo. To se naknadno saznalo da je dobivala gnjusne poruke. Eto, to je samo jedan primjer. Dakle, kibernetičko nasilje je nešto što ne smijemo prečutati. I konačno sedma točka odnosi se na nužnost da se zajamči svakoj ženi u Europi da se ponovi pravo da raspolaže svojim tijelom i da ima e, olakšan pristup kontracepciji i pobačaju. Ja, ja odmah govorim stvari kako stoje, dakle to sam već i 2009. godine e, rekao istim riječima, to je bilo izglasano e, uz veliku većinu i naravno ovo ne mogu prečutati. I zaključujem predsjednice govoreći da bi bilo dobro isto tako da se bavimo pitanjem siromaštva između ostalog koja se odnosi na e, obitelji s jednim roditeljem onda da vidimo fond za jamstvo za mlade koliko može on dati svoj doprinos poboljšanju situacije žena, onda isto tako pitanje e, kvote žena u upravnim odborima i time se trebamo baviti. No evo želim reći kolegama koji su bili u prošlom sazivu i novim kolegama, mislim da smo griješili zbog e, isuviše velikih detalja u e, koji, koje, koji možda nismo morali navoditi u tekstovima i zato mislim da bi bilo dobro da ovaj tekst bude malo ležernijeg sadržaja, jer imajući na umu ono što se desilo prošle godine, znate, u onom prethodnom tekstu je bilo jako dobri stvari, ali su odbačeni zbog ove ili one poruke koja je bila ili pretjerano naglašena ili su isuviše velike, velike pojedinosti iznošene. Eto. Toliko od mene i predsjednice, ja sam spreman sad saslušati prijedloge e, svakog od vas. Hvala. Muchas gracias. Hvala lijepo gospodine Tarabela na vašoj susretljivosti i spremnosti za suradnju. A sada otvoramo raspravu. Hvala lijepa, gospođa Nolima riječ. Hvala lijepa. Mislim da ovo izvješće obuhvaća mnoga važna područja. Ja želim još samo još jedno područje tome dodati, a to je e, zdravstvena politika e, u odnosu na e, rodnu jednakost. Radi se ne samo o različitim lijekovima, nego i o načinu kako se liječi. Imamo premalo E, zdravstvene politike specifično za žene. E, dakle, radi se o e, optimalnoj medicinskoj skrbi specifično po, u odnosu na rodnu jednakost. Ja bih predložila da se to područje doda izvještaju. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima gospođa Morva. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja sam sa velikim zanimanjem slušala gospodina Tarabelu, uvijek se jako e, veselim e, kad čujem muškarca da govori o ravnopravnosti žena, ali e, malo čudno zvuči kada e, se muškarci zalažu za pravo žena na e, pobačaj. Želim svoje muške kolege podsjetiti e, na to da to u stvarnosti nije slobodan izbor, niti jedna žena neće izabrati abortus s radošću E, nego je u većini slučajeva prisiljena na taj korak, a ta prisila vrlo često dolazi od muškarca, ponekad od vlastitog supruga, a i ako ne, vrlo rijetko žena želi abortus i svu muku koja je s time E, skopčana. Vrlo često se događa da žena jednostavno ne može roditi dijete zato što njezin partner nije spreman e, dati svoj doprinos odgoju djeteta i vrlo često dolazi do toga da e, su u pitanju agresija i zapravo fizičko nasilje koji prisile ženu na taj korak E, muškarci se ne bi trebali zalagati za to da žena ima pravo slobodnog izbora, nego za to da muškarci aktivno podupiru žene koje su tru majke, jer samo u, slučaju, u tom slučaju kada e, muškarci budu davali podršku svoj, svojim ženama i kada prestanu oplođivati svoje žene protiv njihove volje. Zato bih zamolila gospodina Tarabelu da e, uvjeri svoje muške kolege u to da je odgovornost e, za podizanje djece u jednakoj mjeri e, kod muškaraca i kod žena i da kad već dođe do začeća i muškarci trebaju preuzeti odgovornost za podizanje tog djeteta, a ne e, svu odgovornost prebaciti na ženu. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Horacon. Hvala, hvala gospodine Tarbala na izlaganju. Dopala mi se struktura i točke na koje stavio naglasak. Ja bih htio inzistirati na nekim važnim elementima također. Mislim da bi bilo bitno inzistirati u godišnjem izvješću na utjecaj strukturnih reformi na jednakost između muškaraca i žena. Čini mi se da e, smo imali jasan utjecaj glede nekih tema kao što je tržište rada, mirovine, starije žene u određenim državama Europske unije. Dakle, mislim da bi bilo važno da to izvješće e, ima da se usredotoči na neko od tih tema. Drugo, spomenuli ste nasilje, to se odnosi na sve nas. Mislim da bi trebalo napraviti također i analizu e, na koji način e, smanjenje proračuna u borbi protiv nasilja mogu izazvati u određenim državama članicama povećanje nasilja, jer u nekim državama članicama nasilje je naravno uvijek bilo prisutno, ali je situacija sve gora i gora u nekim od država članica. Dakle, mislim da bismo i na tome trebali inzistirati i na potrebi dakle da Europska komisija, Europska unija naprave direktivu s tim u vezi, jer to još nemamo. Još tri točke, samo brzo. Pitanje siromaštva, to ste spomenuli, koje se ponajviše odnosi na starije žene. Zatim, zastupljenost žena u upravnim odborima, i to bismo trebali obraditi. I konačno, rekli ste, to je bila vaša sedma točka, Mislim da ne bismo trebali e, izbjegavati to da se žene, dakle, da imaju pravo da, se, da raspolažu vlastitim tijelom. Ne mislim da bismo trebali izbjegavati tu temu, već inzistirati na njoj, pogotovo imajući u obzir što se dešava u nekoj naših država. jučer smo bili svi sretni što je španjolska vlada povukla novi zakon e, o pobačaju, ali napadi i rizici su sve prisutni, tako da mislim da bismo to trebali imati na umu. E, Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Bilbao. Hvala lijepa. E, u načelu e, vam želim izraziti svoju podršku. E, rezultat, rezultat koji se dogodio prošli put bismo ovaj put trebali izbjeći, a to je da je izvješće u posljednjem trenutku odbijeno. To je bio vrlo negativan e, znak e, i loša poruka građanima Europske unije, osobito građankama. Ja se nadam da ćemo ovaj put to izbjeći i da ćemo pokazati da smo odgovorni političari u ovom parlamentu. E, što se tiče područja tema koje je izvjestitelj nabrojao, opet je e, slučaj taj da e, su očite neravnoteže na tržištu rada zbog krize kao što ste spomenuli potom nasilje protiv žena, mali broj žena na odgovornim mjestima i tako dalje. A potom radi se o tome da se konačno E, počne raditi na direktivi u vezi sa porodiljnim dopustom za žene i muškarce. E, to se nekoliko puta već odložilo. E, dakle, nasilje na razini Europske unije je izvješće o tome je sačinjeno prošle godine, mislim da je to plus. E, osim dijagnoze te vrlo kompleksne situacije trebali bismo e, načiniti jedan prijedlog. E, mislim da bismo osobito jasno trebali izraziti koja nadležnosti želi imati Europski parlament i koje prioritete želimo imati u sljedećem, u sljedećem sazivu da, e, mislim da još uvijek postoje europske države koje su mišljenja da je <clears throat> nasilje e, prema ženama jedna privatna tema. Ne, imamo različite podatke i jednu e, anketu koja je pokazala da su žene u Europskoj uniji suočene sa ogromnom količinom nasilja pitanje ženskog siromaštva. Mnogo toga se svake godine ponavlja. Mislim da bismo se trebali e, potruditi, podvući naše prioritete za ovaj saziv, e, kvote žena u upravnim odborima i na važnim pozicijama, e, dakle ustanovljanje, ustanovljenje sustava koji bi omogućio usporedu podataka kako bi e, došlo do e, razmjene dobrih praksi između različitih zemalja i regija, e, kako bi se pozabili pitanjem zašto negdje imamo rezultate, negdje drugdje nemamo, a nakon te dijagnoze moći ćemo onda učiniti sljedeći korak. Dakle, želimo, moramo ići dalje i dati prijedloge za budućnost. Na ovom izvješću ću se ja posvetiti upravo tom tome što sam e, sada nabrojala. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Želim e, zahvaliti Marku Tarabeli. Lijepo je znati da Mark radi na ovom izvješću. Ja kao, i mnogi drugi sam također neko vrijeme radila na tome i razmišljala kako e, se nositi sa e, izvještavanjem ovim temama svake godine. Bilo je doista neugodno prošle godine kada je e, izvješće na kraju odbijeno. Mislim da vidimo jedno nazadovanje e, što se tiče pitanja rodne ravnopravnosti, a žene i djeca su oni koji su najviše zbog toga, zbog toga najviše pate. E, svaki put se u izvješću govori o istim temama godinu za godinom, a također znamo da postoje neke osobito važne teme e, sa kojima se moramo uhvatiti u koštac u svakoj zemlji članici i moramo doista se uhvatiti u koštac sa važnim pitanjima kao što su jednako, e, jednaka plaća za jednak rad, e, porodiljni dopusti, tako dalje. Muškarci i žene bi morali biti u mogućnosti podijeliti e, svoje obaveze i opterećenja. Mark je spomenuo činjenicu da bi sva djeca trebala imati pravo ići u vrtić e, u mojoj zemlji e, važna e, osim toga važna je briga za starije osobe u mojoj zemlji moguće je da ljudi ostanu doma kako bi se brinuli o starijim osobama o svojim roditeljima to je jednako važno kao i briga za djecu Također slučaj je e, da žene i žive dulje, a nemaju dovoljno novca e, u starosti i konačno pitanje trgovine ljudima. 2011. pozabavili smo se tom tematikom i vidjeli smo da e, je došlo do porasta trgovine ljudima imat ćemo, sljedeće godine ćemo imati izvještaje zemalja članica o tome što e, poduzimaju da bi se spriječila trgovina ljudima. Htjela bih se složiti sa svojim kolegama e, što se tiče zdravstvene politike prije mnogo godina e, kolegica Svensson napisala je izvrsno izvješće o zdravstvenoj politici o diskriminaciji žena u tom području. To je vrlo važna tema. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala gospođo predsjedateljice. E, iako izgleda da će to značiti još više rada i posla za gospodina Tarabelu, on je naravno e, e, predočio vrlo ambicioznu ambiciozan popis tema, ali ja bih također htjela uključiti još jednu temu, a to je pristup pravosuđu. Mislim da imamo pravedan sustav, ali vrlo često žene ne mogu doći do pravde zbog mnogo razloga. Nemaju financijske mogućnosti, E, njihova e, prava kad je riječ o vlasništvu nisu jednaka u cijeloj Europi. Žene vjerojatnost da će biti e, osoba biti poslata u zatvor je puno veća kod žena, kod prvog prijestupa. I mislim da je cijelo to područje dostupnosti e, pravosuđu i pravdi e, područje gdje ima mnogo nejednakosti što bi, čime bi se trebali pozabaviti. Ovo je moj drugi e, mandat u Europskom parlamentu. Jutro sam saznala da u svakom odboru jedan od vice, od potpredsjednika ima nadležnost da se bavi jednako, rodnom jednakošću. To me iznenadilo znam da smo svi u mnogim odborima mislim da bi bilo korisno saznati tko je u drugim odborima u kojima smo članovi odgovoran za rodnu jednakost i bilo bi dobro da kontaktiramo tu osobu i e, počnemo surađivati odnosno da vidimo čime se ta osoba e, bavi dakle mislim da bi to bilo vrlo korisno hvala lijepa Hvala. Sljedeća govornica. Hvala predsjednice. Danas govorim e, u ime gospođe Gabriel, Marije Gabriel koja je naša izvjesteljica u Sijeni i koja će narednih tjedana razgovarati s Markom, našim izvjesteljem. Želim mu zahvaliti na izlaganju koje mi se čini jako zanimljivim. Pomno sam slušala glavne, glavnih sedam stupova na kojima želi raditi i graditi ovo izvješće. Naposem mu želim zahvaliti jer je izvukao pouke neuspjeha zadnjeg izvješća eh, o jednakosti između muškaraca i žena i čini mi se da je jako mudro nastupio govoreći o razlozima koji su doveli do tog neuspjeha, dakle kada je govorio o nekim e, pretjeranim stavovima i tako dalje. Tako da mislim da ćemo ga ohrabriti narednih dana i tjedana da e, radi ovako kao što je najavio i da zajedno konstruktivno radimo i damo sav svoj doprinos. Mark je rekao da želi svima raditi i čak i ako nam za to bude trebalo vremena i da se dođe do konsenzusa da prevaziđemo prepreke i da ne gubimo vrijeme i da ne upadamo u nepotrebne zamke. Ne želim ulaziti u pojedinosti. Marija Gabriel će imati mogućnost da to radi osobno i da iznosi prijedloge sa zadvojstvom vidim da su brojni prioriteti našeg kluba zastupnika biti zastupljeni u pripremnom nacrtu rada izvjestelja. Želim samo naznačiti da je nama pučanima jako važno, jako, jako važna tema nasilja činjenog nad ženama i borba protiv svakog vida izrabljivanja žena i trgovina ljudima. A osobito su žrtve te trgovine žene i djevojke. Tako da zahvaljujem što je na to stavljen naglasak. Dakle, mi ćemo davati svoje prijedloge i osobito kako se boriti protiv nasilja putem interneta, to je isto tako jako važna stvar. Također pitanje nejednakosti u plaćama između muškaraca i žena, isto nejednakosti u mirovinama, to su teme koje moraju, koje bi morala figurirati u tom izvješću. i za koje se europski pučani žele zalagati. Ne želim dugo razglabati o ovome svemu. Mi smo naravno radili na ovome i došli smo do sporazuma glede većine navedenih tema. Mislim da ono pitanje da se pomaže ženama pristupom e, obrazovanju svim mogućim stručnim e, ili akademskim e, spremama, da je to nešto što treba biti zastupljen u tom izvješću. I ograničavanje određenih djevojaka na neke stručne spreme je žalosno. Eto, toliko od mene i ja mislim da ćemo raditi konstruktivnom duhu. U svakom slučaju čuli smo pozitivne stvari od izvjestelja, mi ga ohrabrujemo i naravno glede ovih tema i drugih. Moj klub zastupnika je, e, jako nam je stao do načela subsidijarnosti. Hvala. Hvala. Zahvaljujem Marku na njegovu izlaganju i angažmanu glede pitanja žena to je nešto što je važno. Mi smo ovdje u odboru koji e, u kojem su najviše žene zastupljene i uvijek je, neću reći zadovoljstvo, ali dodana vrijednost kad vidimo da ima i muškaraca koji se žele boriti za tu stvar. Dakle, najljepša mu hvala na njegovom dosadašnjem radu i hvala mu također na ovih sedam tema koje je naveo u okviru izvješća. Svakako te teme mogu biti dalje nadopunjene nekim konkretnim elementima, a u svakom slučaju ako uzmemo razmatranje ovih sedam tema i specifičnosti koje mogu biti pod teme svakih od tih tema, ja mislim da možemo dosta iscrpno pokriti pitanje jednakosti i prava žena danas u Europi. Jedna stvar koja mi se čini važnim jest E, tumačenje izvješća u kontekstu krize. Kriza je započela dakle, financijskom krizom 2008. godine koja je urodila upravljanjem e, europskih resursa i borbom protiv javnog deficita što je urodilo stavovima u državama člancama koji su bili neki malo oštri, malo manje oštri, e, što se što je rezultiralo, što je rezultiralo smanjenjem javne potrošnje, a kada govorimo o smanjenju javne potrošnje, smanjuje se i prava žena. Malo prije smo govorili o pitanju zdravstva. Imamo izvješće u koje ukazuje da 30% žena nema pristup prvom glavnim uslugama, e, zdravstvenim konzultacijama u post porodiljnom razdoblju. Ja mislim da je to apsolutna katastrofa danas u Europi da te e, žene nisu zaštićene. Dakle, da ta prva zdravstvena linija nije zajamčena ženama koje su upravo rodile. Evo, dala sam samo, navela sam samo jedan primjer, netko je malo prije spomenuo isto tako smanjenje e, usluga za starije, jer znamo da kada javne ustanove se ne skrbe za starije, onda nema tko to uraditi. Dakle, krajem svog životnog vijeka te osobe moraju biti pomognute. Isto tako što se tiče djece, bilo da se radi o jaslicama ili o preškolskom uzrastu, to je nešto što jako utječe na emancipaciju tih žena ukoliko djeca ne mogu biti e, prihvaćena u jaslicama. Dakle, evo, već pet godina trpimo politiku proračunske štednje i rezanja, možda bilo vrijeme da napravimo procjenu toga svega, e, stavljajući u žižu e, položaj žena i ono što su žene protrpjele zbog tih proračunskih štednja. Hvala. Hvala. Um, moi je voudrais... Hvala. Evo ja bih željela da se osvrnemo na šestu točku gospodine Tarabela, a to se odnosi na nasilje i ja osobno puno radim s hendikepiranim osobama i romskom manjinom tako da bih htjela da se malo više osvrnemo na tu temu i na te skupine koje su najranjivije u slučaju nasilja Nažalost, ovo se odnosi na veliki broj e, država članica gdje imamo hendikepirane žene koje su suočene s nasiljem, koje se ne znaju, ne mogu obraniti, često su ovisne o e, agresoru, ne raspolažemo s dovoljno podataka. E, ono što se dešava u romskim zajednicama je da su žene često izložene maltretiranju i mislim da ukoliko si zadajemo određene ciljeve, ako želimo riješiti određene probleme, onda nije dovoljno samo da stavimo te izjave na papir, već da odemo na lice mjesta i da vidimo što se stvarno dešava. Evo glede, Slovačke stanje je grozno jer se ne raspolaže s dovoljno mjesta da se pomogne e, tim maltretiranim ženama, nema dovoljno niti ni osoblja da im pomogne e, žene, ženama koje su fizički napadnute ili silovane, policija nije im, nije spremna e, pomoći. Dakle, trebamo vidjeti konkretno u državama članicama kako i što je to što treba napraviti da, da im se pomogne. Hvala. Hvala gospođa Hvala lijepa gospođa Bjork. Ima riječ. Hvala, ja ću govoriti engleski. E, ja, sam, ja ću govoriti umjesto gospođe Valine koja nažalost ne može biti danas ovdje. Ona bi željela naglasati e, da e, u ovom izvješću treba se također naglasiti efekte krize kroz koju prolazimo. To je nešto što moramo imati u vidu kad govorimo o e, pravima žena i rodnoj jednakosti. Također e, kad se e, želi naglasati zapošljavanje žena situaciju na tržištu rada gdje postoje sve veće prepreke za žene. Također mirovine za žene su 39% manje usporedbi sa mirovinama muškaraca. Također bih željela naglasiti da e, moramo imati politike koje e, bi bile učinkovite kad je riječ o e, pristupu žena tržištu rada i također ulogu javnog sektora i važnost funkcioniranja javnih sustava kako bi se promovirala rodna jednakost i žens, neovisno žena i zapošljavanje žena. Također želi naglasiti e, potrebu da se suočimo, odnosno nosimo sa nasiljem protiv žena. Također e, je zabrinuta zbog utjecaja e, vjerskih institucija kao na primjer u Španjolskoj gdje se vjerske institucije miješaju u prava reproduktivna prava žena i i to su teme koje e, bi ona htjela uključiti u, ovom, u, ovaj, izvješća, ovaj izvještaj. Hvala lijepa. Gospođa Moret ima riječ. Hvala lijepa. Ja bih htjela zahvaliti Marku Tarabeli na e, ovom izvještaju i osobito na njegovom pristupu, metodi koju želi e, primijeniti u svom radu koja je čini se e, pokazuje njegovu veliku volju da nas sve sasluša. Ja međutim mislim da se mora imati na umu da u ovom odboru i u parlamentu u cjelini moramo biti svjesni da imamo jednu kulturološku zadaću. Dakle, ta kulturološka dimenzija e, trebala bi biti u jednakoj mjeri i za muškarce i za žene, jer ako e, jer u suprotnom nećemo moći postići veliki napredak, a svi znamo vidjeli smo mi dakle svi gledamo e, na politiku kao na izazov i nešto ćemo postići samo ako e, možemo uključiti i žene i muškarce i osobito civilno društvo bez toga nećemo moći e, postići nikakav napredak i zato bih pozvala sve da ne zatvore da ne povezuju e, teme e, rodne jednakosti i prava žena sa ideološkim e, sa svojim ideologijama ono što nam je potrebno su i muškarci i žene koji su kompetentni, hrabri i koji dugoročno razmišljaju i djeluju. Kad je riječ o ženskim pitanjima ne smijemo borbu za njih prepustiti samo ženama Također mislim da e, kako smo shvatili da je naša zadaća ovdje kulturološke prirode, ja bih htjela izraziti svoju zabrinutost u vezi sa e, prekidanjem školovanja. Mislim da bi Europski parlament i osobito ovaj odbor e, trebao pokazati jednu posvećenost ovom pitanju, dakle obrazovanju, školama, jer e, obrazovanje je preduvjet za rodnu jednakost. E, nećemo tu postići nikakav napredak ako ne budemo razmišljali dugoročno. Radi se o budućim generacijama, ne možemo se fokusirati samo na današnju situaciju e, tu da naravno sad postoje problemi, ali moramo stvoriti jednu političku E, uniju e, zasnovanu na sustavu vrijednosti dakle moramo raditi na e, tom uključivanju dimenzije obrazovanja u naš rad Također se slažem sa prethodnim govornikom koji je spomenuo kibernetičko nasilje smatram da e, je to potrebno uključiti u ovo, u ovo izvješće. Ja sam spremna i sama poraditi na toj temi u okviru ovog izvješća. U Italiji e, je e, kibernetičko nasilje vrlo prisutno i zbog toga su žene prisiljene na očajničke odluke i poteze u životu. E, u Europi e, još uvijek imamo vrlo negativne fenomene i žene su u e, vrlo teškoj situaciji kada odlaze u mirovinu jer onda moraju se nastaviti brinuti za druge ljude na primjer za hendikepirane ljude ili za starije osobe, roditelje vlastite ili od svog supruga. Ja sam vrlo e, posvećena tim pitanjima. E, također imamo e, temu porodilnog dopusta. Mi imamo jedan vrlo fleksibilan pristup, ne možemo si priuštiti rigidnost u tom području jer nikad nećemo dobiti jednaka prava na porodiljski dopust za svakoga. Netko je spomenuo koliko dugo se već bavimo tim pitanjem. Ako tu budemo rigidni i e, čvrsto se budemo pridržavali svojih ideologija, nećemo stvariti nikakav napredak. Moramo promijeniti svoj pristup i žene i muškarci u Europi će nam biti zahvalni na tome. Ja e, meni je stalo do rezultata i zato se i bavim politikom dakle nije, nije, nisam ovdje radi osobnog zadovoljstva. porodilni dopust, e, to, to pitanje povezano je sa jednim, e, sa, sa kulturološkim e, razlikama. Mi moramo poslati poruku a to je da su roditeljske, da oba roditelja trebaju dijeliti odgovornost u podizanju djeteta. Hvala lijepa, gospođa Petirima riječ. ja bih željela e, samo malo proširiti teme koje su ovdje istaknute i dati E, kraći e, komentar. E, voljela bih da se ovo izvješće proširi i na pitanje dostojanstvenog radnog vremena, posebno za osobe koje su zaposlene u uslužnom sektoru, a tu znamo da ima najviše žena koje nerijetko rade i po dva, tri tjedna bez jednog dana odmora, koje rade dnevno više od osam sati, koje su potplaćene za svoj posao, one nemaju slobodno vrijeme za sebe i za svoju obitelj također e, bih spomenula da odluke koje donosimo čini mi se da su nerijetko kamen smutnje za parove koji odluče zasnovati obitelj a tu posebno stradavaju žene jer su okolnosti takve da se stječe da je danas majčinstvo e, luksuz smatram da majčinstvo treba poticati a ne kažnjavati i da žene koje odluče roditi trebaju biti vrednovane za to. njihov rad e, unutar kućanstva ne bi smio ostati e, nezapažen i neplaćen jer one rade važnu stvar brinu o obitelji a obitelj je prva škola međuljudskih odnosa. obitelj je mjesto gdje nas uče kakvi ljudi trebamo biti zato bi se zauzela da podupremo majke i očeve da podupremo obitelj a ne da tražimo veća rodna prava koja odriču prava nekom drugom jer podsjetit ću vas da je pravo na život osnovno ljudsko pravo i nema prava iznad toga. vodeći se zlatnim pravilom da ne činimo drugima ono što ne bi željeli da drugi čine nama podsjetit ću da se beethoven nikad ne bi rodio da je njegova majka poslušala liječnika koji joj je savjetovao da učini pobačaj. Srećom ona je postupila drugačije i donijela glazbenog genija na svijet koji je autor Ode radosti, a ta Oda radosti predstavlja nešto za Europsku uniju. Zato vas pozivam da u naše rasprave i odluke koje donosimo, zato vas pozivam da u naše, znači da u naše rasprave i odluke koje donosimo uključimo prije svega i načelo opreza i da brinemo o svim onim članovima naše zajednice posebno onima koji su najugroženiji i koji se ne mogu pobrinuti sami za sebe. Hvala lijepo. Thank you, Zahvaljujem. Zastupnica Zaborska i riječ. Najljepša hvala predsjednice. Sve teme o kojima smo danas čuli tiču se i muškaraca i žena. I u svojim životima imamo to iskustvo da obično e, ne postoji ta jednakost. I to je ono sa čime se susrećemo, bilo u svojim obiteljima, bilo na razini europskih politika. I moramo zauzeti stav naspram tome. Međutim, da sva ova područja smjestimo u samo jedno izvješće, mislim da bi time stvari postale samo još više zbunjujuće i rezultat ne bi bio onakav kakav želimo. Što se tiče prijedloga gospodina Tarabele, e, vidim znakove mudrosti i dalekovidnosti ovdje gdje pokušava istaknuti one najhitnije probleme. No to ne znači da svi drugi problemi nisu jednako ozbiljni ili jednako važni i da ne postoje drugi problemi s kojima se žene susreću. Dakle, željela bih se pobrinuti da ovo izvješće bude lijepo ravnoteženo i da se držimo onih tema koje je na početku istaknuo Mark. E, znate da ću se dotaknuti sedme točke, a to nije zbog bilo kakvih ideoloških razloga, već e, samo zbog političkih i legislativnih razloga. Europski parlament, kao i Europska komisija, izdali su jednu izjavu ove godine i usvojili rezoluciju u kojoj stoji da pitanja koja se tiču zaštite života, zdravlja i obrazovanja podpadaju pod ovlasti država članica. Dakle, ne pod ovlasti države Europske unije. E, moj španjolski kolega ispravno je istaknuo da su oni sretni što je španjolska vlada povukla predlog zakona o, zakon o pobećaju, no to je učinila španjolska vlada i španjolsko stanovništvo je donijelo svoju odluku, a ne Europska unija. I zbog toga bih zamolila Marka da ukoliko ne želi još jednu podjelu unutar parlamenta, ukoliko želi da se, da se ne dovede u pitanje njegovo izvješće, Eh, ja bih doista želio da se usvoji ovo izvješće velikom većinom za sve žene u Europi i upravo iz tog razloga eh, bih ga zamolila da se pobrine da pitanje pobećaja se ostavi pod nadležnosti država članica što se ne spominje u njegovom izvješću o jednakosti za 2013. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Znam da je teško izgovoriti moje prezime. U svakom slučaju, zahvaljujem se gospodinu Tarabeli, e, mom kolegi i prijatelju na njegovom predstavljanju ovog izvješća u kojem je obuhvatio većinu tema s kojima se suočavaju žene. Neću ih sve sada ponavljati, već smo mnogo puta ih čuli. I Dakle, posto slučajeva, kada govorimo o primjerice nasilje protiv žena, e, mislim da doista svi dijelimo zajednička stajališta, vaš stav, e, pomirenje, e, borba protiv nasilja, tako da se ja slažem sa svojom talijanskom kolegicom koja kaže da bismo ovaj puta zapravo trebali ideologiju ostaviti po strani. I Slažem se i s drugim kolegima koji su, kolegama koji su govorili danas na tome da se radi o izvješću sa vrlo širokom osnovom. Prošle godine nismo uspjeli dobiti podršku za njega, a ono što sada ove godine moramo učiniti da pokušamo dobiti konsenzus, a to znači da je potrebno i neke žrtve učiniti. Nedavno izvješće o nasilju protiv žena prošle godine zastupnica Parvenova o tome izvještavala, imali smo još jedno prije toga, e, nisu dobile većinu Međutim, e, ukoliko želimo e, većinu, moramo doći do konsenzusa što nećemo uspjeti Dakle, jednostavno je previše toga što je podnošno pregovaranje i mislim da ovako izvješće neće proći. A mi ovo dugujemo ne samo ženama, nego cijelom društvu. I samo su dvije stvari koje nismo do sada spomenuli, koje smatram da bi trebale biti u ovom izvješću, jer su vrlo važne. I to bih također željela predložiti povjereniku za ljudska prava i ljudske slobode ženska prava, a to je nalog za zaštitu žrtava u Europi i tome je važno dati podršku jer nalog Europski nalog za zaštitu je uvelike usredotočen na žene te stoga ukoliko želimo da on bude učinkovit u svim zemljama potrebno je razmotriti i ovaj veliki paket o e, rodnom nasilju, na čemu radi gospođa nova Jer smatramo da je potrebna direktiva i na tu temu, no ukoliko je moguće, e, ja bih rekla da se slažem sa pitanjem i internetskog nasilja koje ste spomenuli, koje očito uvelike utječe na žene Gospođa Anđelili se bavila time prošle godine i to je bilo vrlo važno, no u tom trenutku se radilo o internetskom nasilju protiv žene, ali ovime se e, treba pozabaviti i ovaj odbor. Hvala. Ich möchte der e, Želim e, odgovoriti govornici koja je bila predposljednja govorila. E, rekli ste da žene imaju problem međutim e, situacija je ta da e, društvo ima problem a žene su one koje su pogođene e, ja mislim da je to društveni problem i važno je da to jasno kažemo također želim još jednu stvar a to je seksualizirana reklama pred nama je dan e, borbe protiv nasilja protiv žena, tu je ta tema u središtu pažnje. Žene se e, koristi kao e, instrument za povećanje prodaje. Da bi se prodala automobil, na njega se postavljaju žene i tako i razne druge proizvode. E, znam možemo mogli bismo nabrojati još mnoga područja ali e, mislim da bi ovo područje svakako trebalo uključiti ovo izvješće jer upravo u tom području je u posljednjih nekoliko godina i na televizijskom programu e, se primjećuje da, da se to područje na jedan neugodan način ističe. Hvala lijepo. Gospodin Sebastian ima riječ. Muchas gracias, eh, señor ponente. Me ha gustado... Zahvaljujem. Eh, rekao bih izvjestitelju da mi se uvelike eh, dopada njegova struktura, kako je oblikovao ovo izvješće i mislim da ono što nam je pred, prema ovom što nam je predstavio imat ćemo vrlo dobro izvješće koje se nadam da će biti odobreno. Ja sam možda malo naivan, no vjerujem da je potrebno naglasiti pregled situacije e, žena danas, ali isto tako i upriti prstom u one koji su odgovorni za to. U EU još uvijek postoji legislativa kojom nije e, kriminalizirano nasilje u kući ili kojim se zapravo pokušava prikriti time što ga se predstavlja kao zločinom iz strasti. Violencia contra la mujer, la machista, si Dakle, mislim da će biti teško ovu pošast nasilja protiv žena ukloniti ukoliko se još uvijek koriste ovakve eufemizmi, e, pogotovo zakonodavstvu poduzeća. Dakle, mislim da moramo e, razmotriti ponašanje nekih vlada, nekih država članica e, što se tiče propagiranja nasilja protiv žene. Vole bih da se to također uključi u izvješće. Hvala. Zahvaljujemo, ovime završavamo popis govornika i saslušat ćemo komentare komisije e, gospođa Lucy Merci madame la présidente. Hvala predsjednice. Pa, uvodno želim samo podsjetiti kako godišnje izvješće komisije o jednakosti između muškaraca i žena jeste dokument koji je za nas jako važan, ključni dokument jer predstavlja sve ono što se radi na Europskoj uniji, sve akcije, bilo da se radi o političkim akcijama ili o zakonodavnom razvoju i zato što se tu iznosi e, bilanca ostvarenoga glede prioriteta europske strategije, a na temelju raspoloživih e, pokazatelja. I Imajući na umu te pokazatelje možemo vidjeti da da su ostvaren, da je ostvaren napredak u velikom u većini E, domena, ali to je spor napredak i nejednak iz oblasti u oblast. Dakle, glede e, napretka u oblasti e, jednakosti u plaćama, jako se sporo napreduje, treba će više od 70 godina da se ostvari jednakost ako nastavimo ovim ritmom. Ovo izvješće je za nas također prigoda da ukažemo na ukupan raskorak, odnosno ukupne nejednakosti između muškaraca i žena. Ne želim sad E, podastirati sve te brojke jer su vam poznate i o tome ste i raspravljali. Želim vam samo zahvaliti na vašim komentarima. Hvala vam lijepo. E, gospodin Mark Tarabela, izvolite za vaše komentare. Pa, gospođo potpredsjednice, po svemu sudeće izvješće biti duže, no ne želim biti ovdje sad e, opširan i istrpan, možda nisam bio dovoljno istrpan tijekom predlaganja strukture. Naravno da ona ništa ne isključuje, ja sam se samo usredotočio na sedam tema koje su mi se činile važnima, koje treba istaknuti. Dakle, naravno da ima i drugih. Ja sam sad stvarno sve primjeno znanje, pribilježio ili ćemo dakle tim stvarima dati novo staviti u novo podglavlje stvoriti ili staviti kao podstavke e, evo na primjer pravo na mirovinu ili povećanje uzeti u obzir povećanje troškove kada se netko skrbi za e, nemoćnu osobu ili ono što je Marija rekla, dakle javne infrastrukture su smanjene u određenim državama Dakle, sve je to jasno. Ima jedna stvar koju želim dakle, naglasiti, to je rekla gospođa Židnanska i gospodin Sebastian. Sebastian. Dakle, jasna mi je vaša zabrinutost, dakle želite da se nadahnujemo dobrim praksama u Europi jer postoje žene, zemlje koje su stvarno bilo u prvom redu. U Španjolskoj, na primjer, borba za prav žena je e, bila važna. Sjećam se jednog ministra pod španjolskim predsjednanjem, e, gospođa je dolazila iz Kadisa, e, ministrica. Uglavnom, ona nam je jasno pomoglo. No, u svakom slučaju ne smijemo prokazivati od države. Znate kako stvari funkcioniraju u parlamentu. Ako navodimo neku državu, e onda će neki kolege e, da se usprostave. Ako stavljamo naglasak na neaktivnost, inertnost neke države, znate, moramo paziti na te stvari. Evo ono što je rečeno spram e, e, glede Slovačke. Dakle, moramo paziti na takve stvari da zbog e, državne politike, nacionalne politike, da, da se neko ne suprostavi našim idejama. A opet, može biti s druge pak strane korisno da se navode pozitivni primjeri i možemo se nadahnuti dobrim politikama. Naravno, kontroverzno pitanje bit će pravo žene da raspolaže svojim tijelom i da ima e, lakši pristup e, kontracepciji. Gospođa Zaborska mi je to naglasila. Evo, izvjestiteljica u Sijeni 2009. je bila je gospođa Luling i imala isti diskurs. Čujte, ja ću napisati svoje izvješće, bit ću, slušat ću vaše prijedloge, ali ne želim e, napraviti neki, neko izvješće koje će biti petparačko. Ja više volim da se odbaci izvješće nego da napravimo petparački, pa, petparačko izvješće koje, koje neće Bog zna što govoriti kako bi se svima dopalo. To nije moj stil. A u svakom slučaju rasprava će biti otvorena. Biće sigurno veliki broj amandmana. Ja sam osoba koja uvijek nastoji doći do kompromisa ali bilo bi korisno da se dođe do teksta koji neće biti razvodnjen, e, dakle e, ne želim da amandmani u potpunosti razvodne propaste poruku koju mi želimo zajedno s komisijom e, uputiti. Dakle, trebamo znati koja su prava žena, trebamo raditi na tome. Eto, najljepša hvala, sada nam još ostaje samo da se bacimo na posao. Thank you, Zahvaljujem gospodine Mark Tarabela. Sada prelazimo na sljedeće pitanje, sljedeću točku dnevnog reda, um, iskorak za žene. Um, koordinatori odbora FEM odlučili su pružiti podršku konferenciji na visokoj razini, dakle Spring Forward uh, projekt za žene. Konferencija će se održati tijekom uh, sastanka odbora FEM u studenom tako da bih sada zamolila gospođu Dagmar Schumacher, da nam detaljnije predstavi ovu konferenciju. Izvolite. Thank you very much, Madam Chair. Hvala vam lijepo predsjedateljice, vrlo mi je drago što sam ovdje. Ja sam Dagmar Šumahir, ravnateljica Novog ureda za žene ovdje u Briselu. Moram reći da se ovaj Ovime prvi puta obraćam e, novi odbor e, FEM i radujem se velike što ću surađivati s vama. A osobito se e, radujemo dalje suradnje u kontekstu G plus 20 u nadolazećim mjesecima. Što se tiče Spring Forward, to je vrlo zanimljiv projekt UN-a zajedno sa Europskom komisijom koji se trenutno provodi. Potpisan je 2012. E, godine i sam o konferenciji koju već organiziramo e, zajedno sa odborom FEM, odnosno organizirali smo je u prošlom sazivu parlamentarnom. A što se u ovom projektu dalje planira konferencija na visokoj razini 5. i 6. studenog. I u čemu se zapravo radi u projektu Spring Forward? To je program koji razmatra ekonomsko i e, političko sudjelovanje žena u arapskoj regiji. Unutar tog programa održava se i ova konferencija koju će domaćin biti e, odbor FEM, kao što je predsjedateljica već spomenula i na čemu smo mi izuzetno zahvalni. E, provizorni program e, je raspodijeljen, mislim da je vaše tajništvo to već učinilo, i sam cilj konferencije je olakšati umrežavanje, razmjenu znanja, iskustva, e, izgradnju konsenzusa po nekim ključnim pitanjima rodne jednakosti i učinkovitog preuzimanja vodstva u donošenju odluka i to između članova Europskog parlamenta i e, članova parlamenta u zemljama sudionicama. Imat ćemo 30 do 35 pet e, žena pravnica koja će predstavljati zemlje Arapskog polotoka, Magreba, Mačeba, Iraka, Palestine, dakle otprilike dvije do četiri predstavnice iz svake zemlje. Naravno vaša mm, suradnja, suradnja sa svim zastupnicima, zastupnicama iz parlamenta e, će biti vrlo važna. Za samo otvaranje događaja. Nadamo se da će s nama biti Martin Schulz, predsjednik parlamenta i izvršni direktor uh, UN-ovog programa za žene, možda povjerenik iz komisije i možda i predstavnik uh, Europske službe za vanjsko djelovanje. Kao što sam spomenula, sastankom će predsjedati uh, predsjedateljica vašeg odbora. Dakle, 5.11.2014 prvi dan raspravljat će se izazovi i mogućnosti za političko sudjelovanje žena, e, isto tako integracija rodnog pitanja u politici i imat ćemo suradnju organizacija medija i civilnog društva. E, imat ćemo jednu procjenu potreba kroz upitnik kojim će se sve članove delegacije upitati što oni smatraju da su najvažnije točke koje je potrebno raspraviti kako bismo mogli bolje prilagoditi naš program. Naravno pozdravljamo sve komentare strane Europskog parlamenta što se tiče e, nekih točaka e, kojima biste željeli da se konferencija također bavi. E, na drugi dan konferencije članovi delegacije će raditi na sastancima odbora zajedno sa Europskim parlamentom i tu će se više raditi u jednom neformalnom danu, a toga će biti i taj događaj na visokoj razini. Također se pozivaju svi zastupnici vašeg odbora na zadničku večeru u hotelu Ton ovdje u Briselu. I to je eto ukratko kako bi sve izgledalo. Eto, radim sa vašim komentarima, pitanjima, ali osobito prije svega pozdravljam vaš vrlo aktivan angažman na ovom važnom događaju i naprijed vam se na tome zahvaljujem. E, eto, kolege, ako imate bilo kakvih komentara o konferenciji, e, izvolite slobodno ih postavite. Ukoliko nema pitanja, e, svima se zahvaljujem. Zahvaljujem se gospođi Šumaher i radujem se sudjelovanju na ovom događaju. Želim još reći da e, smo sve točke na našem dnevnom redu već obradili. E, sastanak u listopad, 6. listopada je otkazan, sljedeći sastanak je 13. listopada, a ovaj sastanak današnji ovim je zatvoren. Hvala lijepa.